Dear, dear colleagues, please, we will start. Please sit. Kolege, ljubazno vas molim da se smjestite, počinjemo s radom. Vamos, vamos a comenzar, que hoy tenemos una larga mañana de votos. Mislim da bismo trebali krenuti s e, radom zato što imamo podugačko glasovanje jutros. Dobro jutro svima. Započinjemo sa 14. točkog dnevnog reda, to je izbor drugog potpredsjednika. Imamo prijedlog kluba zastupnika Gue i odmah dajem riječ kolegici iz njihovog kluba zastupnika da kaže što je naumila. Hvala lijepa. Nama je jako drago što Pimenta Lopez kao naš kandidat bi mogao preuzeti sve dužnosti umjesto Ines, pa bih ja zapravo željela njega nominirati kao potpredsjednika. Hvala. Muchas Hvala lijepa. Gospođo Rijovk, ako se svi slažu sa prijedlogom, mislim da možemo aklamacijom potvrditi, želi li netko nešto reći ili javiti se? Ne, aklamacijom prihvaćamo kandidaturu. Gospodine Pimenta Lopez, čestitamo. Ljubazno vas molim da dođete za stol.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 Bueno, pues eh, comenzamos eh, con las votaciones. A sada možemo krenuti s glasovanjem. Prvo izvješće je zapravo um, ravnopravnost spolova i davanje i ovlašćivanje žena u digitalnom dobu. Comenzamos con, con la votación. Krenimo. Amandman 66. za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 68 ne razmatra se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 71 je povučen. Kompromis 14 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. I time dolazimo do kompromisa 15 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Prelazimo sada na manman 81 za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Amandman 82 i 83 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 84. se ne razmatra. Amandman 85. za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 86. za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 87. za, protiv, suzdržani, usve se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis, amandman 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do amandmana 103, 104, 105 koji su identični za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani. Mislim da bismo trebali provjeriti kompromis 18. Otvaram glasovanje. Hay, alguien que tiene la tarjeta y no ha votado. Izgleda da je netko uložio glasačku karticu, ali nije glasao. Sada zatvaram glasovanje. Usvaja se. U redu. Ponovit ćemo glasovanje, ali ljubazno vas molim pazite, ja sam rekla da je netko ubacio glasačku karticu, ali nije pristupio glasovanju. Dakle, kompromis 18. otvaram glasovanje još jednom se cierra la bueno vamos a esperar hay alguien que no ha votado evo opet netko nije glasovao zatvaram glasovanje odbija se amandman 92 za protiv suzdržani Mislim da ćemo i to provjeriti. Molim vas, možete li pripaziti i koncentrirati se? Provjerit ćemo amandman 92. Otvaram glasovanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 106 za. Ispričavam se. Podijeljeno glasovanje. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Ne znam baš, provjerimo ovaj drugi dio, molim vas. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 107 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 114 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 115 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 116. Želite provjeriti amandman 115? Amandman 115. Otvaram glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Izgleda da nemam tako loš vid. Amandman 116. za, protiv, suzdržani, odbija se. 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118. A ispričavam se, to se ne razmatra. 118 se ne razmatra jer je usvojen amandman 117. 119 za, protiv, suzdržani, odbija se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. Empol 3 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio ne, drugi dio je već pokriven. Amandman 121 za, protiv, suzdržani, odbija se. 122 za, protiv, suzdržani, odbija se. 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 124 za, protiv, suzdržani, odbija se. Empul 12 se ne razmatra jer je amandman 123 usvojen. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Time dolazimo do amandmana 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empol 4. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amendment 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132 za, Proste, 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empol 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empol 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empol 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empol 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 134. i 35 su identični za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 za, protiv, suzdržani, odbija se. 137 za, protiv, suzdržani, odbija se. 138 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Time dolazimo do 142 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 143 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 144 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 147 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite to provjeriti? Provjerimo. Amandman 147, otvaram glasovanje. Se Zatvaram glasovanje aprobada. Usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, odbija se. 150 za, protiv, suzdržani, odbija se. 151 za, ne, povla, povučen je. Idemo na 152 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 153 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 154 i MPOL 11 su identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155 za, protiv, suzdržani, odbija se. 156 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empol 19 o prvom dijelu se ne glasuje, zato što je već pokriven. E, glasamo u drugom dijelu za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empul 23. O prvom dijelu ne glasujemo, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amendman 157 i 158 i 159 su identični za, protiv, suzdržani, odbija se. 160 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerimo to, molim vas. Amandman 160 i otvaram glasovanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Mislim da je to više manje rezultat, ako sam dobro vidjela. Mislim da je negdje glasačka kartica umetnuta uređaja, nitko ne glasuje. Cijelo vrijeme mi se to čini, ali dobro. Na što sada prelazimo? 161 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 163 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 168. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 169. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 170. I 171 su isti, za, protiv, suzdržani, odbija se. 172 za, protiv, suzdržani, odbija se. 173 za, protiv, suzdržani, odbija se. 174, 175 identični za, protiv, suzdržani, odbija se. 176 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. 177 i 178 za, protiv, suzdržani, odbija se. 179 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 180 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 181 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada amandman 193 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja, ali nisam sigurna, provjerimo, molim vas. Dakle, otvaram glasovanje o kompromisu 26. Se cierra la votación. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 27. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 198. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 199. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se amandman. Želite provjeriti 199? Dobro, otvaram glasovanje 199. Ovog su puta svi glasovali. Ali sada imamo jedan glas previše za EPP. Klub zastupnika EPP-a ima jedan glas previše. E, morat ćemo ga se riješiti. A sad ste dva e, uzeli. E, a sad ste ponovno vratili jedan. Molim vas da to riješite. Odbija se. Amandman 200. Za. Protiv. Suzdržani. usve se. 100, 201 za protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeriti 201? Otvaram glasovanje. Se Zatvaram glasovanje. Odbija se. Za dva glasa. 202 za, protiv, suzdržani, Moramo to provjeriti. Otvaram glasovanje. EPP opet ima jedan glas viška. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 28. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 208 za, protiv, suzdržani, usve se. 209 za, protiv, suzdržani, usve se. 211 za, protiv, suzdržani, odbija se. 212 za, protiv, suzdržani, usve se. 213 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 214 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite li provjeriti kompromis 29? U redu. Ali... Imate pravo, imate pravo. Vidim da se ljudi javljaju da žele to provjeriti. Otvaram glasovanje. Kompromis 29. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 30. Kompromis 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 217 za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerimo. Dakle, 217. Se cierra la votación. Zatvoran glasanje. Usvojeno. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 15. Tko je za? Ispričavam se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 3. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis četiri, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 25. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis pet, Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis šest, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 33 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 34 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 7 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Kompromis 7, elektronsko glasovanje. aprobado. Kompromis... Usvojeno kompromis osam Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno kompromis devet Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. mplc Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis deset Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 49 za, da, idemo na 49 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 53 za, protiv, suzdržani. Provjerimo, provjerimo amandman 53. Otvaram glasanje. Se Zatvaram glasanje. Usvojeno. 54 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 55 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 56 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno, četiri za, protiv, suzdržani, usvojeno, pet za, protiv, suzdržani, odbijeno, 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno, osam za, protiv, suzdržani, usvojeno, osam za, protiv, suzdržani, usvojeno, Ample tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Empol, navod 2. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Empol, navod 3. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Imamo 1. On dakle, njemu se ne, se ne razmatra. Dakle, prelazimo na elektronsko glasanje o ukupnom tekstu, kako je izmijenjen, otvaram glasanje. Hay Uvijek imamo jedan glas viška za EPP. Dakle, jedan glas viška kluba EPP. Dobro je, sada je bolje. Dakle, izvješće je usvojeno sa 24 glasa za, šest protiv, jednim suzdržanim čestitamo izvjestiteljici. Ah, vale, voy seguir Bueno, pasamos, vamos, venga, vamos que ya, ya estamos en racha, ya nos hemos eh, despertado. Nastavimo. Imamo e, dobar ritam, zato nastavimo. Idemo na sljedeće glasovanje. Dakle, rodno na politika u radu Europskog parlamenta. Izvjestiteljica zastupnica Mlinar. Jučer smo imali zanimljivu raspravu i sada prelazimo na glasanje. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, odbijeno 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno 47 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 3. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 55. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 57. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 58. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. usmeni amandman, dakle, na stavak 9. To je, dakle, originalni tekst, ispravlja se predsjedavajuća tu, EPP traži ovo glasovanje podijelujem prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, suzdržani, odbijeno. 64 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 tko je za, protiv, suzdržani su usvojeno. 67 sa usmenim amandmanom. Imamo, imamo li primjetbe na ovaj usmeni amandman? Nema. Tada glasujemo. Amandman 67, tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 68 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 77 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 78 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 79 za, protiv, suzdržani. Čini mi se da je odbijeno, ali mislim da je bolje provjeriti. 79, dakle, otvoran glasanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 80 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 81 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 82 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 83 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 84 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 91, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 93 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 94 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 95 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 96 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 100 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 108, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 110 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 109 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 113 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 114 tko za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 9 tko je za, protiv, suzdržani, Nije, više se ne sjećamo o čemu glasujemo, kaže predsjedavajuća, ali usvojeno. 118 tko je za?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 usvojeno 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno četiri za, protiv, suzdržani, odbijeno, ispričavam se, usvojeno 5, tko je za, 5 i 6, dakle tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno 7, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno osam, za, protiv, suzdržani, usvojeno 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno 11 za, protiv, suzdržani, nije jasno, kaže predsjedavajuća, provjerimo elektronički. Dakle, amandman 11, otvoran glasanje. Pues estaba claro. Rechazada. Em... Jasno odbijeno. 13 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno 18. Rekla sam da je usvojen, a zapravo odbijen, kaže predsjedavajuća. Koliko želite provjeriti, možemo provjeriti, ali bilo je poprilično jasno. 19. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 20. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 21. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 22. Za. Protiv suzdržani, odbijeno 23 za, protiv, suzdržani, odbijeno 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno 27 za, protiv, suzdržani, Odbijeno 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno 33 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 34 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 35 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno usvojeno 42 za, protiv, suzdržani, usvojeno 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno 44 za. Protiv, odnosno za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasujemo sada na konačno glasovanje. Otvaram glasanje. Se glasanje. Usvojeno 23 glasa za, 6 protiv i jedno suzdržan glas. Čestitamo kolegici Mlinar. I pasamos a la votación del siguiente informe Women <laughs> Prelazimo, na, iduću, na iduće izvješće, dakle žene koje rade u domaćinstvima, njegovateljice u Europskoj uniji, izvjestiteljica kolegica Kuneva, prelazimo na glasanje kompromis 1 koji je za, protiv, koncentrirajmo se, glasujmo. Dakle, kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržani. Čini mi se da je usvojeno, ali mislim da je bolje provjeriti. Se cierra la votación. Aprobado. Zatvaram glasovanje. Usvoja se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Pa ne znam, svi se šeću, ne znam zašto se svi sad šeću ako glasamo. Mislim, nisam ja loše volje, ja sam čak gore od loše volje, sad se stvarno mislim razljutiti. Kompromis dva, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim e, da se odbija. Dobro, kompromis dva... Cerramos. Ah, pues mira, fíjate, no había visto yo bien. Está aprobado el compromiso. Entonces vamos. Da, ipak je odobren, dobro. Tri. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Nitko ne glasa. Što je? Zašto nitko nije glasao? 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. 83. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 148 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 i 94 identični za, protiv, suzdržani. Mislim da moramo to provjeriti. Otvaram glasanje. Usvaja se. Jasno je. Mislim da ste ispravno dignuli ruke, ne bi morali ni provjeravati. Dobro, 95. Ne, 96 ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 97 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 99 za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 100, povučen, 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 1, 0, 103, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Zatim kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 112 za. Protiv? Suzdržani? 8 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 111 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 114 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 115 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 113 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 152 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 116 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 117 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti. Prvi dio 117. Otvaram glasanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se plus 17 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto osamnaest za, protiv, suzdržani, odbija se. Sto dvadeset tri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto devetnaest za, protiv, suzdržani, odbija se. Sto dvadeset za, protiv, suzdržani, odbije se, 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 129 za, protiv, suzdržani, odbija se, 124 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani. Mislim da moramo provjeriti 130, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 131 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 132 tko je za, provjeravamo, dobro. 100, provjeravamo 131. Dobro, upravo ste bili. Za jedan glas usvaja se. 132 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 107. Samo drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. MPL 22 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 134 za. Protiv? suzdržani, usvaja se. 136 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138 za, s usmenim amandmanom koji je u tekstu. povlačim e, ovaj amandman. Povlačim ovaj amandman. Dobro, usmeni amandman je povučen. Dobro, znači ovime je usmeni amandman izvučen. Znači 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. 109 za, 109, dakle za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. MP 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. MPL 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 163 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, ne. Ne razmatra se. Dobro. Kompromis 8 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 110 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 150 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 139 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. MPL 23 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 133 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 151 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 153 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 154 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 155 za. Protiv suzdržani, usvaja se 156 za, protiv, suzdržani, odbija se 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se employment 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. MP18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 162 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 164 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165 za, protiv, suzdržani, Ponavljam, 165 za, protiv, suzdržani, odbija se, ali dajte jasno, dižete ruku da vidim. Dobro, ili nisam ja ne sasvim budna. po 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. po 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. MPL 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. po 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 i 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. E, provjera e, Ample duplo V. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Upravo ste. Odbija se. Dvadeset osam za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 Provjeravamo drugi dio. Otvaram glasanje. Rechazada. Odbije se. 13. Votos a favor. 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 14 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. A e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. MPLT 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani. E, nisam sigurna, elektronička provjera, kompromis 16, otvaram glasanje. Rechazado. Odbija se. 47 za. protiv, suzdržani, usvaja se. E, 49 za, protiv, suzdržani, 46. 48 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, Ne, nismo usvojili kompromis 16 zato sada moramo glasati o ovim amandmanima zasebno. Znači 48 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeravamo drugi dio amandmana 48. E, otvaram glasanje. Otvaram glasanje, usvaja se. Amandman 47. Ne. Ample X. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 49 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amendama 65 za. Protiv. Suzdržani. sve se. Neoprosta odbija se. 55 za. Protiv. Suzdržani. sve se. Za. Protiv. Suzdržani. usve se. U dva dijela. 55 drugi dio. za. Protiv suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. Emplo Q za, protiv, suzdržani, odbija se. Emplo AG za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57. za, prvi, protiv, suzdržani, usvaja se. 58. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empolope za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empol AM za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ample AL za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, Da, 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. M Z za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo M Z. Izvolite, otvoren glasovanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasanje. Jasno je. Empo AK. Za. 68 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 69 dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empol D za, protiv, suzdržani, usvaja se. F za, protiv, suzdržani, odbija se. L za, protiv, suzdržani, usvaja se. M za, protiv, suzdržani, usvaja se N za, protiv, suzdržani, odbija se AB za, protiv, suzdržani, usvaja se AC za, protiv, suzdržani, odbija se AD za, protiv, suzdržani, odbija se AE za, protiv, suzdržani, provjerimo. AF za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada konačno glasovanje elektronički. Otvaram glasovanje. Se cierra la votación. I queda aprobado por 16... Zatvaram glasovanje. 16 eh, naprema 1 usvojeno 14 uzdržanih glasova. Čestitam izvjestiteljice. venga que no queda nada. Este último informe es bastante más ligero en número de, enmiendas. Es el penúltimo. Sljedeće izvješće ima nešto manje amandmana nego prethodna. Jesu li svi spremni? Glasamo o izvješću o provedbi direktive vijeća 2010 kroz 18 EU. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani. Ne, glasujemo elektronički. Otvaram glasovanje. Se cijela la votación. Zatvaram glasovanje. Usve se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeriti amandman 20. Otvaram elektroničko glasovanje, izvolite. Zatvaram, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, Usvaja se 23 je povučen. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Mislim, ali ipak provjerimo elektronički. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, Suzdržani? Želim provjeriti drugi dio amandmana 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram votación. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 28 je povučen, kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usve se. 30. To je usmeni amandman. Trebali biste to imati u svojim dokumentima. Za, protiv, suzdržani, usve se. 31 za, protiv, suzdržani, usve se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, e, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Oprostite, dva. Dva za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Četiri za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis četiri za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman šesti. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis pet, Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman osam, Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Deset, Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Dvanest, Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Oprostite, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerimo elektronički. Otvaram glasovanje. Neki izgleda nisu glasali ili to ne žele ili su jednostavno ostavili svoje glasačke kartice uređajima i otišli. Odbija se. Odbija se taj kompromis. 14 za, protiv, suzdržani, usve se. 15 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 16 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. I sada završno glasovanje. Otvaram glasovanje. I queda aprobado por 17 votos a favor. Usvaja se 17 naprema 13 sa jednim suzdržanim glasom. Pokito. Bueno, y ahora sí el último informe sobre el dumping social en la Unión Europea, del cual es ponente la señora Regner. A sada imamo posljednji dokument gdje je izvjestiteljica Evelina Regner, e, socijalni dumping Europskoj uniji. Kompromis je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usve se. 22. U dva dijela prvi dio za, protiv, suzdržani, usve se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, usve se. 39 za, ne, ne razmatra se. A idemo na kompromis 5 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Prelazimo na 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, odbija se. 48 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se.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 Usva se. Amandman 2 za. Protiv. Suzdržani. Usva se. Kompromis 1 za. Protiv. Suzdržani. Usva se. Amandman 4 za. Protiv. Suzdržani. Dakle, 4 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 5 za. Protiv suzdržani, odbije se 7 za, protiv, suzdržani, odbije se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usve se. 10 za, protiv, suzdržani, usve se. 11 za, protiv, suzdržani, odbije se. 12 za, protiv, suzdržani, usve se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Završno glasovanje, otvoram glasovanje. Queda aprobado el informe por 28 votos a favor. Usvaja se 28 naprama 1 i 2 suzdržana glasa. Čestitamo gospođi Regner. I time zapravo dolazimo do kraja rada odbora. Hvala vam lijepa što ste surađivali i želim vam ugodan ostatak tjedna.